29 kvater stavak prvi kaže da skupina zastupnika može do sutra u ponoć e, tražiti e, da se suprotstavi e, početku pregovora. Za slučaj da do toga ne dođe, odbori koji su popisani i koji su to tražili moći će početi pregovore.